Dame i gospodo, lijepo vas molim da zauzmete mjesta. Započet ćemo s glasovanjem za jednu minutu. Dobro, dakle možemo krenuti s glasovanjem. Prvo izvješće je izvješće zastupnice Gabriel. Glasovat ćemo poimeni.